Sada smo zaključili ovu raspravu. Glasovanje će biti nakon što održimo sve rasprave. Sada prelazimo na situaciju u Nepalu nakon potresa. Riječ ima gospodin Kastaldo na jednu minutu. Hvala. Govorimo o humanitarnoj drami sa 8.767 e, mrtvih. E, više od 8.000 ljudi izgubilo svoj dom. 5,6 milijuna osoba treba odmah lječničku pomoć, a 8,1 milijun treba humanitarnu pomoć. Što e, će se uskoro dogoditi u Nepalu? monsunske kiše koje se očekuju u sljedećim tjednima koje bi mogle ne samo srušiti na koljena dostavu pomoći zato jer se do nekih sela može doći samo pješice, nego će vjerojatno ugroziti i e, sjetvu što će također ugroziti i urod ove godine. Dakle, trebamo se osigurati i pobrinuti da sva sredstva koja su izvojena za obnovu i nažalost ugašan je mikrofon. Gospodine Kasaldo, molim vas malo sporije. Hvala. Trebamo, kao što sam rekao, pobrinuti se da se sva izvojena sredstva koriste u najvećoj mogućoj transparentnosti na najbolji mogući način kako bismo zaštitili one najslabije, odnosno žene, djecu i bolesne osobe. Monsieur de une minute également. Gospodin de na jednu minutu. Hvala mjesec i pol nakon razornog potresa imamo bolju predođbu o tome kako se pruža pomoć u Nepalu i o dramatičnim posljedicama i situaciji u toj zemlji. Nevjerojatno je da nepalska vlada i dalje inzistira na carinama za artikle koji stižu u okviru humanitarne pomoći, tako da ljudi moraju hodati na desetke kilometara kako bi došli do pomoći. Posebno je teško najsiromašnijima. Sustav kasta ne postoji službeno od 63. godine, međutim stvarnost je drugačija. Ako međunarodna pomoć ne postane učinkovitija, obnova zemlje će dugo potrajati i samu zemlju i državni aparat treba unaprijediti e, snažna vlast na lokalnoj i nacionalnoj razini i demokratizacija zdravstvene skrbi i obrazovanja je nešto što je potrebno kako bi se e, kako bi se postigli pozitivni rezultati uz pomoć Europske unije. Hvala gospodina Konečna. Hvala lijepa. Svaka, svaka prirodna katastrofa utječe na ljudske živote i na čitavu regiju. Kada se to događa na mjestima poput Haitija i Nepala, onda uistinu ostajemo bez riječi. Čak i prije prvog potresa Nepal nije bio u dovoljnoj mjeri urbaniziran i u zemlji je bilo rašireno siromaštvo. Nedavno je oko 8 milijuna ljudi zatražilo humanitarnu pomoć koje nema dovoljno, da činjenica je da se pomaže i na lokalnoj razini, međutim to su ljudi kojima očajnički treba naša pomoć. Moramo im pružiti humanitarnu pomoć, zdravstvenu skrb, posebno u udaljenim područjima i moramo osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb, primjerice medicinske šatore kako bi se zamijenila uništena infrastruktura. Mislim da je dužnost nepalske vlade, ali i međunarodne zajednice da djeca koja su odvojena od obitelji budu ponovno spojena sa svojim obiteljima. Humanitarnu pomoć treba posebno usmjeriti na djecu budući da se ona nalaze u posebno teškoj situaciji. Humanitarni radnici bilježe slučajeve gladi, pa čak i trgovanja djecom. Moramo ponovno integrirati djecu u društvo, ali za to nam trebaju napori međunarodne zajednice. Humanitarna pomoć mora doći glatko do onih kojima treba bez e, nekakvih besmislenih e, carinskih nameta koje propisuje lokalna policija. E, pomoć ne može biti predmet daljnje trgovine u Nepalu. Pozivam zato sve države članice Europske unije da pomognu Nepalu da ponovno stane na vlastite noge. Niti ranije situacija u Nepalu nije bila zadovoljavajuća, ali sada je tamo uistinu prava katastrofa, postoji opasnost i za daljnjim, da se dogode daljnji potrezi. Gospodin Mann, hvala. Početkom travnja e, mi smo posjetili Nepal E, htjeli smo motivirati predsjednika najvažnije stranke da konačno usvoje ustav, radi se o klimatskim promjenima, ljudskim pravima. Tamo je postignut veliki napredak. Posjetili smo i projekt Europske unije, između ostalog i jednu bolnicu. Ni iz daleka nismo mogli naslutiti da će dva tjedna nakon toga 9000 e, ljudi biti žrtve e, jednog užasnog potresa E, uništeni su hramovi, gradovi koje smo posjetili, oni više ne postoje. E, solidarnost je vrlo e, upečatljiva, šalje se pomoć iz cijeloga svijeta, samo iz moje zemlje Njemačke 60 milijuna eura u četiri tjedna. U slučaju prirodnih katastrofa zdravstvene organizacije i lokalne vlasti moraju se bolje povezati i umrežiti Fascinira, fascinantna zemlja Nepal ne smije biti ostavljena e, da se sama bori s posljedicama ovog potresa. Hvala lijepa. Hvala gospođo Lambert na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja sam predsjednica delegacije Europskog e, parlamenta koju je spomenuo gospodin Man. Mi smo bili prije e, dva tjedna prije potresa u Nepalu i znamo da se da postoji da se provodio program za hitne situacije i znamo da je to pomoglo da se spase ljudski životi. Međutim, usprkos tome mi želimo izraziti sučut svima onima koji su izgubili svoje bližnje kao i čitavoj zemlji. Kao što smo čuli, ovo je zemlja koja ima ozbiljne logističke probleme kod e, humanitarne pomoći. I potrebno je podržati njihov razvoj, međutim tri glavne stranke se moraju dogovoriti oko ustava nakon sukoba. Procjenjuje se da će te oko 50% BDP-a ugroženo e, s obzirom da je turizam glavni glavni izvor prihoda e, nakon e, primanja izvana od njihovih državljana. Hvala lijepa. Gospodina Čaroncova, na jednu minutu. Hvala, u Nepalu je situacija vrlo hitna. Međunarodna humanitarna pomoć bit će od ključne važnosti za pružanje pomoći onima koji su pogođeni i za dugoročnu obnovu ove prekrasne zemlje koje sam imala priliku jedan put posjetiti. Poštivanje ljudskih prava mora ostati u središtu naših napora. Zgranuta sam izvješćima da se diskriminiraju najranjivije skupine na temelju kaste ili roda. Nepal mora zaštititi sve svoje stanovništvo, uključujući sve zajednice. Nikome se ne može uskratiti osnovna pomoć, neovisno o tome koje im je podrijetlo. Također postoji prijetnja da se djeci uskrati osnovno pravo na obrazovanje. Više od 7000 škola je pogođeno. Obnova škola mora biti prioritetno pitanje. Naša je dužnost da poduzmemo sve što možemo kako bismo pomogli da se situacija normalizira u Nepalu. Hvala. Gospodin Kan na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, ja sam također posjetio Nepal samo dva tjedna prije ovog tragičnog događaja. E, razorena područja, slike iz razorenih područja uistinu su me jako su me se jako dojmile. Moramo doći do milijuna ljudi prije nego što dođe do daljnje štete. Slobodan protok treba olakšati za humanitarnu pomoć e, koju treba raspodijeliti pravedno svima. Pozdravljam pomoć Europske unije, međutim, kao što je naglašeno UN-u potrebna je veća humanitarna pomoć. Također je potreban paket za dugotrajni razvoj i obnovu, uključujući i zaštitu od budućih prirodnih katastrofa. Donorska konferencija u Katmandu je nešto što pozdravljamo i apeliram da Europska unija odigra aktivnu ulogu u tome. Klub zastupnika SID će dati potporu Nepalu na putu prema prosperitetu i miru i nadamo se da će ovaj potres ujediniti sve političke snage u Nepalu kako bi se došlo do političkog konsenzusa što je sada još potrebnije nego ranije. Hvala. Sada ćemo u ime klubova zastupnika riječ dati gospođi Tun. Hvala. Hvala. Dramatična situacija i slike iz Nepala obišle su svijet prije nekoliko tjedana. Interes za ovu tragediju sada je manji i opada. Mnogi od nas su posjetili Nepali, svi smo svjesni iznimne ljepote te zemlje. No isto tako je važno istaknuti i narod Nepala i upravo zato je ova tragedija e, tim gora. Velik broj ljudi živi u teškim uvjetima, no mi kao turisti želimo želimo imati bolje uvjete, želimo imati pogodnosti kao što su topla voda. Vrlo često se koristimo riječju solidarnost. Ako želimo E, postići da se nešto uistinu dogodi, onda moramo nastaviti s naporima i trebamo pružiti konkretnu pomoć. Hvala. Hvala, vi ste prekoračili vrijeme. Hvala vam lijepa. E, Gilu, ima socijalista i demokrata na jednu minutu. Uh, e, hvala, gospođo predsjedavajuća, s obzirom da imamo duge veze sa Nepalom i prije demokratskih izbora koje sam promatrala, ja imam ja se duboko divim nepalskom narodu i njihovoj odlučnosti da obnove zemlju nakon nedavnih razvodnih potresa. Ono što nas sada posebno brine su djeca. Postoji 1,7 milijuna djece koja su pogođena, koja su izgubila roditelje, mnogi od njih su raseljeni i u ovakvim trenucima žena su, e, djece su u najvećoj opasnosti od trgovanja ili od toga da ih otmu odrasle osobe koje nisu s njima u rodu i zato trebamo uspostaviti mjere kojima bi se to trebalo spriječiti. Isto tako treba prepoznati činjenicu da su razorene brojne škole, tako da obnova škola mora biti naš prioritet. Treba djecu vratiti u školske klupe kako se ne bi u potpunosti poremetilo njihovo školovanje. Sezona monsuna se približava i to će utjecati na naše napore u pruženju pomoći. Hvala. Hvala vam, gospođo. Gospodin Karski na jednu minutu u ime kluba zastupnika ECR. Hvala gospođo predsjedavajuća. 9000 ljudi je smrtno stradalo. Gotovo pola milijuna kuća je razoreno i postoje 3 milijuna izbjeglica. To su razmjeri ove tragedije. Međunarodna zajednica je odmah reagirala. Uputili smo 76 skupina za spašavanje mnogo ljudi i iz država članica i njih smo poslali u prvim e, danima ove tragedije i potrošili smo 14 milijuna eura kako bismo im pružili pomoć. Ovdje ne govorimo zapravo o humanitarnoj pomoći, nego o ljudskim pravima. To je tema naše rasprave. Situacija je vrlo loša, međutim nepalske vlasti su nametnule posebnu e, carinsku pristojbu na humanitarnu pomoć. Ono što je posebno zabrinjavajuće jest da humanitarna pomoć ne dolazi do onih kojima najviše treba, a to su žene i djeca. Ovo nije trenutak da se pomoć pruža na selektivan način i Europska unija bi se tome trebalo sprotiviti. Gospodin Jakovčić. Tragedije koje su se dogodili twenty five travnja i. twelve maja u nepalskom potresu najbolje se vidi u brojkama skoro devet milijuna mrtvih two eight milijuna raseljenih osoba one seven milijuna djeteta bez roditelja jednog ili dva roditelja five milijuna ljudi trebaju zdravstvenu skrb one six

ništa e, što se događa ljudima nije daleko od nas ovdje u Europi. E, svijet je ponekad e, ružno mjesto, prirodne katastrofe i slično. Međutim, stvarnost je drukčija. Nepal je zemlja koja je rob globalizacije, globalizacijske mreže koju podržava i Europa. Ljudi tamo žive e, gotovo u gotovo uvjetima robova guše ih pravila međunarodne trgovine koja sprečavaju pravi razvoj. To je jedan zatvoreni krug koji moramo prekinuti. Europa ima dužnost pokazati solidarnost. E, procjenjuje se da je oko 300 milijuna dolara potrebno e, i ta sredstva moraju biti poslata. Otvaram e, postupak spontanog javnog za reč, a ispričavam se gospodin Kelly, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ovo je užasna tragedija koja se dogodila i događa u Nepalu. tisuća ljudi izgubilo živote, mnogi ljudi su ostali bez krova nad glavom i svi moramo pomoći. Komisija je već poslala e, mnogo novca, SAD je poslao 10 milijuna dolara, Dakle, moramo postaviti pitanje je li, da li ta pomoć stiže do onih kojima je e, potrebna, osobito e, populaciji dalet onima koji imaju najniži status u Nepalu. Moramo biti e, moramo osigurati da i oni dobiju pomoć. Drugo pitanje da li tamo ima previše nevladinih organizacija E, ja sam čuo da ih je 16, mislim da bi ih trebalo biti manje na terenu. Hvala lijepo. Sada otvaram e, spontano javljanje za riječ. Gospodin Šogor ima riječ na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepo. Nepalci su, Nepalci su u posljednje vrijeme prošli zbog razornog potresa koji je pogodio prošlog mjeseca ovu zemlju kroz vrlo tešku situaciju. Želim iskazati suču. Također izražavam zabrinutost zbog tisuća izbjeglica iz Tibeta koji žive u Nepalu. Većina njih nema državljanstvo, te su postali nevidljivi za državu. Tibetancima u Nepalu nisu zajamčena osnovna prava, budući da sve ustavom zajamčena ljudska prava se odnose samo na državljane Nepala. Osim toga, Nepal nije niti stranka konvencije UN o statusu izbjeglica. Uistinu je strašno da u ovakvim vremenima postaje jasno kako su najnevidljivije skupine iznimno ranjive. Zato želim apelirati na nepalsku vladu da izmjeni ustav na način da se barem osnovna prava svih onih koji žive na njezinom teritoriju mogu zajamčiti posebno u kriznim vremenima. Hvala. Hvala, gospodin Franculika. Dame i gospodo, pozivam institucije Europske unije i zemlje članice Europske unije da nastave e, podupirati proces rekonstrukcije u Nepalu i da nastave sa davanjem humanitarne pomoći. Želim izraziti duboku sućut obiteljima žrtava i svoju solidarnost sa narodom Nepala nakon nedavnog potresa. Želim također zahvaliti državi Nepal i međunarodnoj zajednici na svim naporima koje ulažu u rekonstrukciju zemlje. Međutim, točno je da bi se mnogo više moglo učiniti u pružanju humanitarne pomoći ljudima koji žive u udaljenim područjama. Mora se osigurati e, pristup e, pomoći E, i ublažiti efekte ove prirodne katastrofe. Europa mora e, biti e, uz Nepal u ovim teškim trenucima i mora nastaviti mobilizirati međunarodnu tehničku i financijsku pomoć. Gospodine Marijas, izvolite imate riječ. Gospođo predsjedateljice, ja sam svjestan drame E, ljudi u Nepalu. Međutim, i u mojoj zemlji Grčkoj mi smo također bili pogađeni e, potrusima. U Nepalu je bilo 9000 e, mrtvih i mnogo više ranjenih i nastala je humanitarna kriza. Dakle, moramo povećati humanitarnu pomoć kao prvo moramo se suočiti sa problemom građenja novih prebivališta jer su ljudi ostali bez krova nad glavom. Nadalje potrebna je pomoć u hrani, ali ta pomoć mora doći i u najudaljenija područja. Preko milijun ljudi je e, ugroženo, mnoga djeca ostala su bez roditelja. E, Nepal je poslao SOS i Evropska unija mora odgovoriti hitno sa još više humanitarne pomoći. Hvala lijepo gospodin Pospišil na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Sa zanimanjem slušam ovu raspravu. Naravno da mi moramo pomoći, ali u ovoj fazi moramo osigurati da se ta pomoć dijeli na pravedan način i da e, se nijednu skupinu e, populacije ne diskriminira. Kao i drugi kolege, ja sam šokiran onim što sam pročitao u medijima E, i stvarima koje smo čuli od čeških volontera koji su u ovom trenutku u Nepalu. Oni nas izvještavaju da postoje skupine koje ne primaju nikakvu pomoć e, djeca, žene i pripadnici nekih manjina. I zato nam je drago što je u našoj rezoluciji e, uključen poziv gospođi Mogherini da stupi u kontakt sa nepalskom vladom i inzistira na pravednoj raspodjeli pomoći. To je od ključnog značenja, inače će e, to postati samo e, oružje u e, rukama nepalske elite. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospođo predsjedavajuća, ova tragedija mora privući pozornost svih nas. E, ljudi su izgubili živote, e, ranjeni su izgubili su krovove nad glavom e, i sada su u ugroženi glađu. Evropska unija i parlament moraju pokazati svoju solidarnost ne samo na riječima nego i dijelima i komisija mora naći više načina da pomogne narodu Nepala ljudima mi moramo pokazati našu solidarnost. Hvala lijepa, molimo vas da po, usporite. tisuća u mojoj zemlji dogodio se potres i mnogi su ostali bez krova nad glavom i mi zato sada možemo pokazati svoju solidarnost sa Nepalom

ovo je prilika današnja rasprava i rezolucija je prilika pozvati sve članice europske unije da pomognu solidarnost je neophodna i nemojmo misliti da je nepal tamo negdje daleko nepal se može i nama dogoditi. hvala stimați colegi în situații de criză oamenii reacționează Hvala lijepa. U ovoj situaciji krize ljudi moraju surađivati, pokazati solidarnost i pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Naš ljudski instinkt je pomoći onima kojima je to potrebno. To je u skladu s našim sustavom vrijednosti želim naglasiti potrebu za solidarnošću i jedinstvenom pomoću od strane međunarodne zajednice nepalskom narodu koji je užasno pogođen ovom prirodnom katastrofom. Ta 1,7 milijuna djece u Nepalu pogođeno je. Ne možemo gledati i ne činiti ništa. Mikrofon je isključen. Gospođo Tapardel, molim vas da usporite. Hvala moramo utrostručiti našu financijsku humanitarnu pomoć Nepala. Nepalu moramo surađivati kako bismo ponovo sagradili Nepal. E, to je drevna civilizacija i trebaju zaštititi kao i e, narod Nepala. Hvala, sada ću ponovno dati riječ gospođi Kalnini e, Lukaševici u ime visoke predstavnice i potpredsjednice komisije. Gospođo predsjedateljice, cijenjeni zastupnici, u ime visoke predstavnice e, Mogherini pozdravljam usvajanje hitne rezolucije o situaciji u Nepalu nakon razarajućeg potresa 25. travnja i 12. svibnja u Nepalu. Postoje e, blisko prijateljstvo između zemalja Europske unije i Nepala. Europska unija i zemlje članice već su izrazili svoju e, sućut i svoju solidarnost zbog e, gubitaka ljudskih života i uništenja domova, materijalne infrastrukture i kulturne baštine E, međutim potrebno je više od riječi. Europska unija i zemlje članice rade ubrzano i pokazuju svoju opipljivu solidarnost sa nepalskim narodom. Odmah nakon potresa, nakon poziva e, koju putila nepalska vlada, e, Evropska unija je jasno izrazila svoju solidarnost. Evropska komisija osigurala je 3 milijuna eura humanitarne pomoći kako bi se e, pružila neophodna prva pomoć i logistička koordinacija ta je svota udvostručena na 6 milijuna eura nakon posjete povjerenika Stiljanidesa Nepalu koji je otputovao tamo skupa sa Valeri Amos e, e, koja je koordinatorica UN-a kako bi izrazio solidarnost Europske unije. E, mehanizam civilne zaštite je aktiviran kako i upućeni su i stručnjaci iz zemalja članica Europske unije. Europska unija je također pružila e, podršku e, savjet, savjetnika i mnogi građani Europske unije otišli su kao volonteri u Nepal. 60,6 milijuna eura upućeno je iz fondova za e, razvoj E, na nepalskim je vlastima da e, ta sredstva rasporede prema najhitnijim potrebama. E, cijenjeni zastupnici, također kanimo u okviru instrumenta za doprinos stabilnosti i miru dostavu neophodnih neophodnih pomoći u najudaljenija područja. Ta će E, to će značiti i sa gradnju škola koje su uništene. Što se tiče vašeg pitanja o carinama koje Nepal ubire, e, htio bih, htjela bih vas izvijestiti o sljedećem. E, Oprostite, molim vas, samo trenutak. Lijepo vas molim, kolege, kada ulazite u vječnicu, da to činite u tišini budući da e, će to olakšati govornici da završi govor. Cijenjeni zastupnici, govorimo o potresu u Nepalu i kako Europska unija može pomoći. A kada govorimo o carinama moramo znati da na temelju memoranduma e, između vlade Nepala i UN-a koji je potpisan prije nekoliko godina E, sva humanitarna pomoć je izuzeta od carine. U, počet, u prvih par dana nakon potresa bilo je neke zbunjenosti u vezi s tim, ali taj problem je sada e, rijeđen. E, osobito nakon posjeta povjerenika Steljanidisa. Koncem svibnja, međutim, vlada je E, objavila popis e, svega što je izuzeto od carina. Sustav UN-a e, skuplja informacije od agencija koje su na terenu i to će nam služiti kao dokazi na sastanku koji će organizirati Ujedinjeni narodi sa nepalskim vlastima Europska komisija je spremna e, kontaktirati nepalsku vladu, odnosno nastaviti sa kontaktima e, u organiziranju e, rješavanja problema koji su nastali nakon ovog potresa. Do sredine lipnja bit će razrađena e, strategija za obnovu e, Nepala. Europska unija će sudjelovati na konferenciji 25. lipnja u Katmandu. Uvaženi kolege, molim vas da poštujete govornicu. Lijepo vas molim da zauzmete svoje mjesta u tišini. Cijenjeni, cijenjeni zastupnici, Nepalu je potrebna i politička stabilnost kako bi se potakao e, tamošnji gospodarski rast i rekonstrukcija. Mi se nadamo e, da bi Ustav mogao biti e, uskoro usvojen kao bitan korek u daljnjem razvoju Nepala a nakon toga da će se razviti više decentralizirane institucije. Nepalu je tako se također mora pozabaviti mnogim izazovima u vezi sa poštivanjem ljudskih prava i mora e, osigurati uključivost e, svoga društva. Cijenjeni zastupnici, mnogi od vas pitali su o ljudskim pravima, o nediskriminaciji žena i djece. To su ključni prioriteti strategije, humanitarne strategije Europske unije u Nepalu. Europska unija je već dugo eh, daje podršku civilnom društvu u Nepolu protiv diskriminacije i nasilja protiv žena i eh, za bolje eh, uvjete života za žene i djecu. Vlada Nepala poduzela je mjere kako bi se spriječila trgovina djecom na primjer od potresa vlada e, e, nadzire e, kako bi spriječila svaku mogućnost trgovine djecom u nekim područjima koja su najpogođenija potresom primijećeno je da postoji trgovina djevojka. Lijepo vas molim za malo tišine. E, veliki broj organizacija za ljudska prava rade na e, bore se za ljudska prava i bore se protiv trgovine ljudima Europska unija financira programe e, koji čiji je cilj borba protiv ovakvih pojava uključujući i podršku tamošnjim organizacijama koje su uključene u taj rad. Kao jedan od najvećih donora Europska unija će nastaviti e, nadzirati e, raspodjelu humanitarne pomoći bez diskriminacije. Cijenjeni zastupnici, Nepal je preživio užasnu tragediju. E, treba će vremena za potpuni oporavak. Zato Europska unija i drugi međunarodni partneri će nastaviti podupirati Nepal i narod Nepala u e, njihovim naporima. Zahvaljujem vam na vašem zanimanju za situaciju u Nepalu. Hvala lijepa. Bilo je očito zastupnika koji su vas slušali. Dobila sam sedam nacrta rezolucije. I ovime se zaključuje rasprava. Glasovanje ćemo imati nakon rasprave, dakle za nekoliko trenutaka. Hvala svima, uvaženi kolege. Dobar dan kolege, započet ćemo sada sa glasovanjem. Molim vas da zauzmete mjesta i da pripremite svoje glasačke kartice, da ih stavite u uređaje. Hvala. E, netko je zatražio mogućnost davanja osobne izjave. Gospođa Forenski, imate riječ. Mr. Pirinski, you have the floor. Gospodine Pirinski, imate riječ working? Hvala. Tijekom rasprave devetoga izvješća o Olafu, član ovog parlamenta, gospodin, mi se obratio na vrlo uvredljiv način i neprihvatljivim riječima i optužio me da namjerno lažem i da svjesno pokušavam raspravu navesti na krivi kolosijek i to na vrlo uvredljiv način. To smatram potpuno neprihvatljivim i htio sam na to skrenuti pažnju naših kolega. U svim svojim razmatranjima ja sam e, iznio vrlo određena i kategorička mišljenja, ali u svom nastojanju trudio sam se protumačiti činjenice. Ja ću nastaviti u raspravu u odboru za proračun gdje mogu ući u suštinu ovog pitanja jer znam da e, ovdje ne smijem to činiti temeljem članka 164. No, želim biti jasan postupak koji se provodi u okviru odbora za proračun e, treba revidirati i unaprijediti. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Kolege, molim vas za malo strpljenja. Imamo mnogo zahtjeva za riječ i također zahtjeva za replike. Dakle, molim vas za strpljenje, gospodine Sarvama. Izvolite. Hvala. Gospodine Pirinski, ispričavam se zbog riječi koje sam upotrijebio u odnosu na vas. Razlog tome bio je da smatram da znam da vi možete bolje kada kažete da Olafu nikad nije dana prilika da odgovori na navode koji su izneseni u godišnjem izvješću nadzornog odbora. Dakle, rekao sam to, ali moram e, se ispričati zbog e, riječi koje sam upotrijebio. Nadam se da ćete prihvatiti moju ispriku. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospodin Glezos ima pitanje o pridržavanju poslovnika. Zatražio sam riječ prije početka rasprava, no riječ mi nije dana. Rečeno mi je da ću dobiti riječ na kraju rasprave, ali to se čak ni tada nije dogodilo. Dakle, želim vam reći zašto sam tražio riječ prije početka rasprave. U Rimskom senatu e, su svakoga jutra objavljivali Hannibal Anteportas. A ja bih svakoga jutra trebao reći dolje ruke s Grčke. Ne smijete se uplitati u poslove nove zemlje i poslove jednog naroda koji želi zacrtati svoj vlastiti put. Nemate prava braniti naše vjerovnike i pomagati našim vjerovnicima. Jedino rješenje jedino rješenje, ponavljam, bilo bi da Grčka dobije poček od godine dana i da se njezinom narodu da mogućnost da zacrta vlastiti put. Dobro, to nije bilo pitanje o pridržavanju poslovnika. Hvala sad, e, gospodin. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ono što se dogodilo sinoć u vječnici je bila sramota. To izaziva zgražanje. Sukladno članku 191. FDD je glasovao da se prekrine sjednica i Glasovanje je trebalo odmah se održati i sukladno poslovniku, no e, potpredsjednica je odlučila prekinuti sjednicu na 30 minuta kako biste vi mogli doći i glasovati. I to ističe jedan od razloga zašto mnogi smatraju da je ovo cirkus. ili se držite linije kluba ili i poslovnika ili ćemo ga poderati i onda vidjeti kako dalje napredovati. Zbog toga ćemo pisati predsjedniku Šulcu i tražiti da se poslovnik ravnomjerno primjenjuje i da se nas ne diskriminira kao što se dogodilo su i noći samo zato što smo euroskeptici. Hvala vam. Uh, Hvala gospodine Sjednica je prekinuta zbog nereda u vijećnici. I to temeljem članka 22. poslovnika možda i znate nešto o tome budući da ste sinoć bili ovdje i sigurno ćete i shvatiti zašto se to dogodilo. Imamo zapisnik e, sa sinoćne sjednice koji su dostupni. Ako nema nikakvih prigovora, zapisnik se smatra usvojenim. Imamo pisanu izjavu broj 8 iz 2015. godine o stalnoj europskoj potpori iskorinjavanju poliomijelitisa, a to je predložila eh, Linda McGovern i još devet zastupnika i oni su